počnem odmah sa zahvalama na vašoj izvjestiteljici gospođe Fatige na izvješću na vašem pozitivnom mišljenju kao i suglasnosti koje ste izrazili E, u vezi ovog ugovora o pa makar i parcijalnog o suradnji s Afganistanom na partnerstvu i miru. Nakon decenija rata Afganistan se nalazi na vrlo važnom raskrižju. Prošla godina je bila najsmrtonosnija za civile od kad je počeo rat 2001. godine. A ipak 2019. godina mogla bi biti godinom mira. Ovih godina Evropska unija se još e, uže vezala i angažirala u radu sa afganistanskom vladom kako bi iskoristila ove pozitivne trenutke i ovaj trenutak u povijesti. Naš je cilj kojeg smo odradili i u strategiji za rad sa Afganistanom 2017. kao i našim kasnijim zaključcima vijeća. Upravo je ta strategija koju ovdje realiziramo s tim ugovorom. To je inače prvi, taj ugovor je prvi zapravo pravni okvir za suradnju s afganistanskom vladom i rezultat je dugog, dugog postupka pregovaranja. Trenutno se, kao što i znamo, preliminarno samo dio tog ugovora može e, primijeniti, a kao što znate počeli smo sa strukturiranim dijalogom. Dva, dva susreta e, bilateralna su 2018. organizirani, tijekom kojih smo čitav niz tema raspravili matrali i složili se uglavnom oko najvažnijih stvari s afganistanskim partnerima. To se odnosi na ljudska prava, dobro upravljanje, razvoj, suradnju trgovinu, regionalnu suradnju i migracije, kao naravno i veća prava za žene. Na svim tim dosjejima i svim tim područjima Afganistan želi brže i veće napretke u cilju e, boljeg života za svoje građane, a Evropska unija tu pruža pomoć. Posebnu pozornost poklanjamo situaciju afganistanskih izbjeglica u regiji. Evropska unija ostaje i dalje predana radu kako bi našla rješenja, regionalna rješenja, kako bi podržala predvidljiv, siguran, uredan mm, i, dostojanstven povratak Afganistana i susjed, afganistanskih izbjeglica i susjednih država u svoju domovinu. I ostajemo naravno i predani tome da pomognemo ljudima koji su primorani na raseljavanje. U vašem izvješću ste oslikali dobro stanje u Afganistanu. Međutim, ja bih e, sada još samo iznio neke informacije o trenutnim događanjima u našoj potrezi za mirom i osiguravanju mira. Stanje na terenu i dalje zabrinjava Afganistanu. Nedužni civilno stanovništvo, uključujući žene, djece i starce, pati. Međutim, postoji razlog za nadu da bi ova godina napokon mogla donijeti dobre vijesti za državu. E, mirovna ponuda predsjednika Gani sa talibanima u veljači 2018. prije nešto malo više od godinu dana je stvorila jednu do sad neviđenu mogućnost za mir. A od rujna prošle godine su Sjedinjene američke države s, počele s talibanima pregovarati o povlačenju međunarodnih e, jedinica i o mjerama za protuterorizam. Mi znamo da će postizanje trajnog mira trajati neko vrijeme. Među, jedan brzi sporazum sigurno ne, nije sada taj trajni mir ujedno, ne može se to izjednačiti. Ali upravo zato Evropska unija želi i pomoći da se kroz ovaj ugovor olakša miru da postane održiv i trajan. Prošlog studenog na ministarskoj konferenciji u posvećenu Afganistinu pod okriljem UN-a u Ženevi naša visoka predstavnica je iznijela ponudu od pet točaka Afganistanu o tome kako bi Europska unija mogla podržati i poduprijeti ovaj sporazum. Prvo, možemo mirovni proces učiniti uključivijim. Drugo, možemo pomoći s reformama, uključujući naravno i one na sigurnosnom sektoru. Treće, možemo pomoći s reintegracijom bivših boraca i njihovih obitelji. Četvrto, možemo djelovati kao jamac za mogući e, mirovni ugovor. I peto, možemo promovirati regionalnu trgovinu i povezanost. Od onda radimo vrlo usko E, s našim afganistanskim partnerima kako bi bolje definirali našu pomoć. Mi smo već krenuli sa angažiranim mehanizmima da izgradimo kapacitete za sve uključujuće pregovore. Kao što je visoka predstavnica rekla u Ženevi, afganistanski narod želi naprijed i nema tu povratka, nema vraćanja u prošlost. Tijekom idućeg mjeseca ćemo vrlo intenzivno surađivati s međunarodnom zajednicom kako bi podržali jedan bolji izborni proces za ovogodišnje izbore u Afganistanu. Kao što ste i sami s pravom istaknuli u vašem izvješću, Evropska unija je izdvojila jako velike sredstva financijska za pomoć e, Afganistanu. Na prisatskoj konferenciji posvećenoj Afganistanu 2016. su Evropska unija i zemlje članice se obvezale na 5 milijardi eura koje će izdvojiti za različite oblike pomoći Afganistanu. Zatim da spomenem da je razvojna pomoć za Afganistan e, se uglavnom zgradila, uglavnom usmjerila na obnovu zgrada i izgradnju, ali i na učvršćivanje mira. Za sada mi istražujemo sve postojeće programe za razvoj kako bi dopunili te scenarije. To znači i provođenje reformi nakon nakon prestanka sukoba, prekogranična trgovina, regionalna bolja povezanost. Afganistan ima jedinstvenu šansu sada za mir. Mi Evropljani učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo afganistanskom narodu pomogli da iskoristi ovu šansu i da je pretvori u doista održiv i dugoročni mir. Hvala lijepo. Hvala lijepo povjereniku. A sada bi gospodin Engel trebao govoriti. Međutim, ne vidim ga u, dvorani, pa prema tome riječ dajemo gospodinu Langeu, koji će govoriti u ime odbora za trgovinu. Hvala lijepo. Po, predsjedavajući povjereniče, Drage kolegice i kolege, ovo je danas jedna pomalo apsurdna situacija. Mi trebamo ovdje odobriti sporazum koji je, makar privremeno i parcijalno, već godinu dana na snazi, a u cijelom njegovom procesu pregovaranja nije bilo ni malo transparentnosti. Zapravo, da nije riječ samo o Afganistanu, bih vam ja ovdje otvoreno rekao ne možete tako postupati prema Europskom parlamentu. I stoga i vijeću, ali i komisiji još jedan puta ova jasna poruka s naše strane. Ne može se dogoditi da se bilo kakav sporazum privremeno primjenjuje, a da pritom, a da prije toga ova demokratski izabran visoki dom nije dao svoju izravnu E, suglasnost i to da kažemo ratificirao. O to jasno piše u našim ugovorima. Nema nijednog sporazuma koji se može primjenjivati dok Europski parlament nije rekao da. I to tražim kao jedno opće načelo i od komisije od vijeća. Mi smo one, demokratska institucija Europske unije. Mi smo ti koji imamo pravo sudjelovati vrlo transparentno u svakom takvom pregovoru i prije bilo kakvog stupanja na snagu ovdje jednu odluku donijeti u našem demokratskom domu. Hvala lijepo. Hvala vam. A sada govori gospodin Zbrojevski. Zahvaljujem. E, htio bih se dovezati na govornika koji je govorio prije mene. Dakle, nama ne treba e, zapravo odobrenje e, parlamenta za suradnju. Ova je suradnja već prešla u odlučujuća fazu i mi smatramo da je ovo usvajanje nužno kako bi se ta faza zaista provela u dijelu. I zato mi je drago što su odbori eh, prihvatili naše preporuke Dakle, započet ću. Kada govorimo o Afganistanu, riječ je o prvoj službenoj suradnji između Europske unije i Afganistana, ali također mi se e, zapravo svidjela i ova rezolucija jer smatram da je kompletna, da govori o ulozi regionalnih aktera, da govori o pitanjima koja su vezana uz sigurnost i stvaranje mira u Afganistanu. Ali također se govori i o stvaranju države, zato što je to još uvijek država koja je u procesu izgradnje. Govori se i o ljudskim pravima koji, e, koja su u Afganistanu vrlo često prekršena. Govori se i o gospodarstvu, o razvoju, trgovini, ali također postoji još jedan ključni aspekt, a to je aspekt koji se tiče samih migracija. Nemojmo zaboraviti da e, je e, znači Afganistan taj koji je primio jako veliki e, pritok izbjeglica iz Pakistana, a on nije bio spreman za te migracijske tokove. Na, u zadnjem dijelu izvješća se govori i o suradnji na tom području. Upravo zato smatram da je ovo izvješće zaista kompletno. Zahvaljujem. A sada u ime SID zastupnik Puno hvala dame i gospodo, dragi predsjedavajući. Ovaj sporazum e, za partnerstvo i suradnju potvrđuje upravo ovu volju koju je Afganistan iskazao da prođe transformaciju za budućnost. I mislimo da je to jako važno upravo da bi se provele nužne reforme u zemlji. Mislim da unatoč vrlo bitnom napretku u Afganistanu još uvijek ostaju veliki, veliki izazovi koji će zahtijevati jako dugotrajne napore kako bi se tu postigao napredak. Osim toga naglašavam da je potreban jedan konstruktivni dijalog o ljudskim pravima, posebno o pravima žena, djece, etničkim i vjerskih manjina, jer to su sve oni bitni dijelovi ovog sporazuma. Sporazum također pokušava razviti evropsko-afganistanske odnose u, na uzajamno korisnim, uzajamno korisnim područjima, kao što je recimo pravna država, održivi razvoj, borba protiv terorizma, borba protiv organiziranog kriminala u formi krijumčarenja ljudima i ostalim, tako dalje. I zatim borba protiv globalnih izazova kao što je klimatska promjena. Ali Afganistan mora se suzdržati od toga da sudjeluje u različitim ratnim sukobima preko različitih posrednika. I oni moraju aktivno tome raditi, a ne potkapati naše napore da se na tom nešto učini. Hvala lijepo gospodine Oštrevičius i molim vas držite se svog vremena koje vam je dodijeljeno. Dvije i pol minute gospodina Oštrevičius. Hvala lijepo povjereniče kolege. Prvo da zahvalim kolegici Fotige na odličnom poslu koji je odradila eh, kad nam je prezentirala ovo izvješće. Suradnja, ugovor o suradnji o partnerstvu i razvoju između Europske unije i Afganistana dova naše odnose s Afganistanom na jednu sasvim novu kvalitativnu razinu i to e, u cilju jedne uzajamno korisne suradnje. Do sada je Afganistan postigao vrlo bitan napredak na mnogim područjima, kao što je to Ana s pravom istaknula. Međutim, e, sigurnosne zabrinutosti, pitanja ljudskih prava i korupcija i dalje su prisutni i ugrožavaju trenutna postignuća te zemlje. Afganistan je stigao do jedne vrlo ključne točke na velikog raskrižja u svojoj povijesti i s obzirom na mislimo da e, ako se ne bude sada puno toga žrtvovalo i gurao napredak, sve ćemo izgubiti. Vidimo da recimo povratak boraca koji se vraćaju nakon transformiranja isis bi mogao isto tako se jako loše odraziti, kao i povlačenje savezničkih boraca. E, Evropska unija obvezala se na dugoročno partnerstvo s Afganistanom. Stoga, nakon onog ženevske konferencije Afganistanu u studenom 2018. Evropska unija najavila je financijski paket vrijedan E, gotovo 500 milijuna e, težak paket za pomoć u ponovnoj izgradnji, pomoć e, pravosuđu, pomoć izborima kao i za pitanje migranata i ostalih stvari s kojima se Afganistan mora nositi. Nadamo se da će ovaj cijeli ugovor zadržati i regionalni pristup, što znači zadržava i dobre odnose moraju se oni uspostaviti prema susjedima. Jer to je jedini način u bolju budućnost e, za tu zemlju. Prvi korak, naravno, na putu do stabilnosti je mir. Postizanje mirovnog sporazuma između zaračenih strana u Afganistanu je prioritet ovog trenutka i nadam se da ćemo, da će katarski proces pregovora uključivati i afganistanski, e, afganistansku vladu kako bi se doista ovo i realiziralo. Jer vidite, mirovni dogovor ne smije ni u kom slučaju kompromitirati ni državni pravnu državu ni e, ljudska prava. Jer građani Afganistana to apsolutno ne zaslužuju, nego zaslužuju da se to čuva. Hvala lijepo. A sada gospođa Lezing ima riječ na minutu i pol u ime kluba zastupnika GUA. Dobro je, dobro je kad ciljeve jednog sporazuma s Afganistanom između ostalog predviđaju i uklanjanje siromaštva, provođenje UN-ovih ciljeva u klimatskim promjenama, rodnu ravnopravnost. Međutim, nije sad to tako da mi, a da mi nemamo sad iskustva sa strategijama eh, takozvanih neoliberalnih reformi koje de facto ovaj novi sporazum o suradnji uvodi, kojem upravo to o čemu danas govorimo. Još 2003. je Zapad sa Međunarodnim fondom financijskom već krenuo u jednom, s jednim radikalnim reorganizacijom tržišta u smislu neoliberalnih reformi u Afganistanu. I brojne studije su to dokazale da je takva koncepcija za uvođenje mira potpuno neprikladna, a da bi se popravilo socijalno i ekonomsko stanje stanovništva, što bi naravno jedino dovelo do stabilizacije stanja. Današnje stanje u Afganistanu prava je katastrofa, čisti dizastr. Međutim, bojim se da bi sporazum sa, koji potiče inozemne izravne investicije, zatim privatni sektor kao i eksploataciju svih mogućih resursa te zemlje, bojim se da takav ugovor neće pomoći toj zemlji da stane na noge, nego će samo uvećati imovinu mnogih europskih poduzeća, čemu je on, bojim se, i namijenjen taj sporazum. A sada moram reći sa uskličnikom, u naprijed već zapravo se predviđa jedan dil o tome kako će se ljudi E, deportirati ljudi izbjeglice i vraćati u njihove domovine. I to je čak u ovom sporazumu odmah predviđeno na početku. I mislim da se takva jedna praksa koja de facto prezire ljude mora apsolutno prekinuti. Sada riječ ima gospođa Gomez. Zahvaljujem. Evo, praktički se nalazimo na području dakle, za koji želi naglasiti da je ovo prvi režim u povijesti Afganistana koji nam je pokazao da je povijest Afganistana nešto što je okarakterizirano negativnim situacijama i sukobima. Mir je još iznimno daleko. Dakle, i ono što je sada predmet sporazuma između afganistanske vlade i administracije Trumpa je nešto što je iznimno zabrinjavajuće, zato što to ne uključuje uopće prava žena, niti civilnog društva, niti pak ove odabrane vlade. A kada govorimo o e, znači, uključivanju građana, to je nešto što je pod stalnom prijetnjom. Kao što vidite, polovica afganistanskog stanovništva pogotovo kada je riječ o ženama i djeci, oni su stalno pod eh, paskom eh, vladajućih. I ono što se može vidjeti, a to je da eh, su talibani ti koji provode razno razne aktivnosti protiv civilnog društva, a vlada je ta koja to ne želi prihvatiti. Mi moramo ovdje biti politički jasni, mora se nas glas čuti, moramo pomoći u tom procesu stabilizacije koje će omogućiti da taj sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj zaista uspije s obzirom obzirom da je riječ o žrtvovanju toliko života civila, europskih saveznika u jednoj tragediji u toj zemlji koja je trenutno vlada. Hvala. Uh, na minutu, gospođa Gil. Povjereniče, vjerujem da bi bilo bolje da je parlament bio informiran ranije o pregovorima koji se vode s Afganistanom, posebno o onim pregovorima koji se odnose na trgovinu. Međutim, imajući na umu da Washington više ne e, zapravo ne pravi pritisak da se stvori jedan vojni, vojnim silama da se napravi napredak, onda vidimo da diplomacija mora sada ići u prvi plan i upravo to može dovesti do nekog političkog rješenja stanja u Afganistanu. Međutim, imamo niz pregovora. Pregovori sa talibanima su do, na kraju rodili jednim okvirnim sporazumom u Kataru. Međutim, što se sad događaš? Da li su tu spomenuta i prava manjina, prava ljudska prava u Afganistanu i pogotovo prava žena? Da li je to omogućeno ženama da sudjeluju u javnom životu? Kako ćemo osigurati da se to i realizira, da se to dogodi? A osim toga, što će biti ako talibani budu opet imali političku ulogu u tom društvu afganistanskom? Drugo, mi nemamo regionalni dogovorni sporazum koji se odnosi na to. Niti SAD, niti Afganistan afganistanska vlada ne mogu tu predvoditi. Sad kako ćemo osigurati da se regionalne snage i susjedi poput Pakistana, Kine, Indije ili Irana ne miješaju u tu Afganistan i kako bi se stanje stabiliziralo. I zatim kako bismo uopće osigurali da afganistanska vlada ostane jednim punopravnim članom u svakom tom dijalogu Zahvaljujem. Evo sad prelazimo na spontanavljanje za riječi. Izvolite, prvi govornik je na redu. Europske države članice i dalje smatraju Afganistan sigurnom e, državom. To omogućuje da se ljude koji dolaze u Europu i traže azil vraća u Afganistan. No situacija na terenu se pogoršala te također talibani kontroliraju e, znakovit dio teritorija. To je od strane naših država članica neodgovorno da šalju građane Afganistana natrag e, gdje su oni izloženi e, progonu. Oni su došli u Europsku uniju i zbog toga što su bili izloženi progonu nakon što su surađivali sa Europskom unijom i zapadnim snagama. Kolegica Ana Gomez je također poduzela i važnu inicijativu prošli tjedan. E, žene iz Afganistana su pokrenule e, e, razgovore. Jako je važno da podržimo takve inicijative kako bismo ostvarili održiv mir i isto tako promovirali ljudska prava u zemlji. Hvala.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 isto tako sporazum između SAD-a i Afganistana Talibana, to jest e, sklopljen. Možemo reći da Talibani uvijek e, pokušavaju e, pregovarati. Ono ne žele pregovarati, iako afganistanska vlada želi nastaviti te pregovore. Možemo reći da oni sada kontroliraju više od 50% teritorija. Možemo reći da imamo programirani povratak na vlast Talibana to znači isto tako smanjenje sloboda, temeljnih sloboda svih građana u Afganistanu. Možemo reći da e, cijelo društvo se e, boji da će se talibani vratiti na vlast i stvoriti državu koja je jednostavno država koju neštava sva temeljna prava građana. Možemo reći da nakon 20 e, godina ulaganja u Afganistan ne možemo tako nešto dopustiti dopustiti. Gospodine povjereniče, čak i u ime mira ne možemo dopustiti da se, e, da se talibani ponovno vrate na vlast. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Thank you. So Hvala. Kad e, govorimo o Afganistanu, govori se o tome da je to država koja, kojom se ne može upravljati. Govori se o tome da su zbilja uloženi veliki napori, milijarde eura, e, isto tako da se pokušava izgraditi država te e, uspostaviti demokracija, no isto tako i SAD i britanski imperi nisu nikad sebe uspjeli nametnuti Afganistanu. Mislim da što se tiče izmjena to se neće dogoditi. Ono e, što je važno da imamo na umu je da prije svega e, ostvarimo isto tako e, otvorimo granice slobodnoj trgovini da omogućimo zbilja jačanje društva gospodarski rast jačanje obrazovanja i tako dalje sve drugo je osuđeno na propast Zahvaljujem A sada posljednji govornik. Gospodin Kastaldi, izvolite imate riječ. Hvala predsjedatelju. Kolege, Afganistan je država koja e, zapravo je jako bliska našoj, e, našem senzibilitetu građana i evropljana. E, Dakle, svi znate da su mnoge osobe koje su zapravo odlazile u Afganistan boreći se za osiguranje stabilnosti toj zemlji izgubile svoje živote. To su velike žrtve. I Afganistan i Evropska unija trebaju sporazum koji će ojačati taj bilateralni politički e, dijalog kako bi se uspostavila ravnoteža u toj zemlji. Ali se u središte moraju staviti vladavina prava, prava građana, e, pravda i pravosuđe, borba protiv e, korupcije. Riječ je o vrlo snažnim promjenama i afganistanska vlada je ta koja ulazi u logiku koja donosi koristi za sve aktere. Kada govorimo o naporu Europske unije, e, oni neće biti dovoljni bez suradnje afganistanske vlade. Biće puno, puno teže. Osim same stabilnosti, naravno da sporazum dovodi do i kontrole svih financijskih sredstava. To je za nas ključno kako bismo bili sigurni da se taj novac zaista koristi u korist lokalnog stanovništva. Ali ovo je prvi pozitivan korist korak i zato moramo imati vrata otvorena za nadu i za budućnost građana u Afganistanu. E, Zahvaljujem. I sada dajem e, riječ e, za zaključak ove rasprave povjereniku Mimici. Izvolite. Časni zastupnici, gospodine predsjedniče, želim vam zahvaliti na ovoj raspravi. Moramo nastaviti sa suradnjom sa Afganistanom, te isto tako moramo uložiti napore kako bismo ojačali e, odnose. Imamo isto tako i e, povećane napore koji su potrebne od cijele međunarodne zajednice. Mi ćemo isto tako uključiti parlament, informirati ga i o e, cijelom postupku te dijalogu koji se odvija. Hvala. A sada dajem riječ zastupnici Fotigi, izvolite. Uh, Gospodine povjereniče, dragi kolege, Mogu reći da ovaj sporazum prvi pravni temelj e, za suradnju između EU-a i Afganistana. To će vjerojatno biti e, u E, u provedbi sljedećih e, deset godina, a ono što se želi postići je prije svega mir, stabilnost i sigurnost, te također socijalnu održivost toj zemlji. Cilj je jako težak, zadaća je teška i u tom smislu želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, svima koji su sudjelovali, doprinijeli ovom izvješću, savjetnicima u okviru mojeg političkog kluba, naravno e, osoblju AFETA te također mojim e, asistentima svima. Hvala još jednom. Zahvaljujem. Zaključujem ovu zajedničku raspravu. Glasovanje će biti održano sutra. Zahvaljujem svima. A sada prelazimo na sljedeću raspravu na dnevnom redu, a to je izvješće zastupnika Lopesa Aguilara, naslov Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Monaka, Andore i San Marina. Prvo će nam e, izložiti svoju temu gospodin Lopez Aguilar. Izvolite, imate četiri minute. señor presidente comisario mimica Evo, zahvaljujem e, gospodine povjereniče Mimica. Zaista mi je drago što se mogu ovdje obratiti u Europskom parlamentu e, kao izvjestitelj za sporazum o pridrživanju između Europske unije sa e, Monakom, Andorom i San Marinom. 22.12.2014. godine vijeće je imenovalo e, znači, e, države članice Europske unije da pokrenu taj sporazum o prirodrživanju sa te tri mikroeuropske države i Europske unije. U tom slučaju Europska unija je izrazila tu želju 2012. godine, ali ovo je prvi put Europski parlament zapravo ima pravo raspravljati o tom prijedlogu i da Europski parlament zapravo prije kraja ovog saziva može E, utemeljiti svoje stajalište o tom sporazumu o pridruživanju. Dakle, on neće moći stupiti na snagu bez konačne suglasnosti Europskog parlamenta i to je nešto što je iznimno bitno. Dakle, Europski parlament ovdje ima zadnju riječ u tim međunarodnim sporazumima koji se dogovaraju na europskoj razini. Dakle, imamo ovdje Monako, Andoru, imamo Republiku San Marino, znači to su suverene države koje imaju jako dugačku povijest i e, ja sam pravnik koji sam specijaliziran za ustavno pravo e, i to je jedna tema koja me iznimno zanima. Znači, postoje čitavne specifičnosti koje se moraju uzeti u obzir tijekom čitavih pregovora e, po pitanju tog sporazuma o pridruživanju, ali također sam mogao vidjeti da postoji samo i interes ne samo u tim graničnim državama kao što su Francuska, i Italija, Italija i Španjolska, nego također da postoje interesi na razini čitave Europske unije. Oni su važni e, partneri u budućnosti Europske unije, bez obzira što su mikrodržave, što imaju jako malu dimenziju i što imaju jako mali broj stanovnika. No, u skladu sa e, deklaracijom koja se tiče znači članka 8 ugovora o Europskoj uniji, stalno se spominje E, fleksibilnost, znači e, uzimanje u obzir stvarne situacije. Moramo ovdje zadovoljiti sve odredbe iz pravne stečevine. Četiri, e, četiri slobode moraju biti zajamčene, ali također se mora osigurati i mogućnost apsorpcije pravne stečevine Europske unije od strane te tri mikrodržave tako da se poštuju njihove specifičnosti. I također se moraju moći primijeniti e, četiri osnovne slobode Europske unije na tim malim prostorima, teritorijima i to je nešto što mora također uzeti u obzir izuzeća koja će biti nužna kako bi to bilo provedivo. Moramo se prilagoditi e, različitim stvarnostima svake od e, pojedine od te tri države koje su uključene u sporazume o pridruživanju. E, također e, moramo se e, pobrinuti i za proračunske kapacitete te tri države. Nama treba osigurati mehanizam za rješavanje sporava kako bi se olakšalo njihovo pridruživanje Europskoj uniji i znači to neće biti moguće, znači sporazum neće biti moguć bez konačne inkorporacije u tijela Europske unije. Dakle, u svakom slučaju to je iznimno zanimljivo pitanje. Kada govorimo o poreznim pitanjima, to je izvan tih pregovora kao što znate, ali činjenica je da su te male države države uložile jako puno napora po pitanju transparentnosti i poreznih politika kako bi se borile protiv pranja novca te financiranja terorizma što je iznimno važno pitanje. I zato mislim da je bitno da te e, tri države e, pozovemo da nastave i dalje surađivati sa međunarodnim organizmima i tijelima kako bi se nastavilo raditi na tom punu. Dakle, na tom putu. E, oni se i bore također za provedbu svih zakona vezanih uz borbu protiv protiv korupcije. Naglašava se i važnost odnosa sa graničnim državama, znači to su Francuska, Italija i Španjolska, odnosno želi se ostvariti još bolja suradnja u, od uzajamnog interesa i u smislu horizontalnih politika. Dakle, naglasit ću samo tri točke. U slučaju Andore mislim da je bitno da ih prepoznamo kada je riječ o financijskom reguliranju, pogotovo kada je riječ o duhanu. Dakle, potpisan je sporazum ne samo s Europskom unijom, nego i sa znači, eh, državom s graniče, znači sa Španjolskom koja je to koja je to zahtijevala. Također i San Marino ima jako puno problema sa izvozom u države članice s obzirom da ima dodatnu dokumentaciju za PDV poznatom pod nazivu T2. E, postoji čitav niz e, tih e, specifičnosti također i u Monaku s obzirom da imaju manjinsko stanovništvo znači koje živi u Monaku su zapravo monežani odnosno oni su ti koji su vrlo fleksibilni po pitanju života stranih građana i stranih državljana u njihovoj državi. E, zahvaljujem. E, e, zahvaljujem vama na izlaganju, a sada dajem riječ povjereniku Mimici. Izvolite. U ime pod <clears throat> i visoke predstavnice za vanjsku politiku. Sporazum o suradnji za partnerstvo, e, sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina želi ojačati odnose sa Europskom unijom. Time ćemo e, nakon ovoga dvije godine još pregovora kako bi se isto tako veliki obujam EU zakonodavstva osvojio od strane naših partnera. U izvješću e, zastupnika Lopeza Aguilara govori se o tome e, da EU ima zbilja izvrsne odnose sa ove dvije mikrodržave. U svakom slučaju oni imaju dugu povijest i neovisnost. Imamo mnogo toga zajedničko, mi smo dio iste europske obitelji, te je prirodno da tražimo usko partnerstvo s njima cijenimo njihovu želju kako kako bi ostvarili punu integraciju jedinstveno tržište. Andora, Monaco i San Marino su napravili velike napore prethodnih godina prema financijskom i gospodarskom oporavku te također pripremu za budući sporazum o pridruživanju. Oni su već transponirali ili transponiraju neka pravila unutarnjeg tržišta EU-a u skladu sa vašim nacrtom preporukama, e, nacrtom vaših preporuka. Mi isto tako e, e, pružamo ovim zemljama podršku u apsorpciji a Što se tiče suradnje, administrativne suradnje sa ovim zemljama, to će biti od velike pomoći u tim zadaćama. Izuzetno je važno e, zadržati integritet i homogenost unutarnjeg tržišta te također poštovanje četiri temeljne slobode. Mi dijelimo mišljenje parlamenta, te isto tako je moramo paziti da se ne dovedu u pitanja ove e, ova osnovna pravila i osnovne vrijednosti unutarnjeg e, tržišta u okviru određenih e, granica. Imamo isto tako i e, prostor za medijaciju u kojoj će se onda isto tako uzeti u obzir ovaj e, mali teritorij naših partnera. U tom smislu parla, Mišljenje parlamente je dobro došlo i došlo na vrijeme. Što se tiče punog pristupa unutarnjem tržištu, tu imamo znači pokrivanje četiri slobode kojim e, a princip je uvijek isti. Ista e, tržište, ista pravila. Nemamo sad tu samo djelomično uključenje. To nije moguće i te slobode ne možemo odjeliti jedne od drugih. Zbog istih razloga Europski sud isto tako mora imati isključivu nadležnost da je uniformno uniformnu interpretaciju sporazuma o pridruživanju, isto tako i rješavanju, spora, rješavanju sporova. A što se tiče Europske unije, ona mora nadzirati provedbu, posebno što se tiče ovog područja e, državnih potpora. Što se tiče preporuka Europskog parlamenta i u skladu sa ugovorima, mi ćemo pomno pratiti isto tako i zahtjeve e, vlada ovih država što se tiče prijenosnih e, e, prijelaznih odredbi posebno što se tiče upućivanja radnika i pružanja usluga to treba biti prije svega proporcionalno Sporazum o pridruživanju je zbilja situacija koja je korisna za sve, a to će isto doprinijeti još većoj jedinstvenosti europskog e, kontinenta. Hvala. E Hvala. A sada ćemo čuti mišljenja političkih klubova. U ime Pučana, zastupnica Zovko, izvolite. Mikrofon.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 predsjedniče, drage kolege. Izuzetno mi je bilo drago biti e, izvjestitelja u smjeni. Želim zahvaliti izvjestitelju te e, drugima na konstruktivnoj suradnji. E, jako važan aspekt je isto tako prepoznavanje specifičnosti teritorija ovih država. Imamo isto tako i predlaže, predložene mjere za provedbu budućeg sporazuma o pridruživanju na učinkovit način. Bez sumnje, Europski parlament treba um, ohrabrivati sporazum o pridrživanju između EU-a, Monaka, Andore i San Marina. Oni su, te tri države su okružene europskim državama te e, dijele povijesne i kulturne vrijednosti. Svaka država isto tako mora imati, svaka država mora imati mogućnost provesti važne reforme, posebno što se tiče regulacija financijskog i bankarskog sektora. Oni su već krenuli tim putem i to je nešto što moramo pozdraviti. Što se tiče e, završetka pregovora, mi u svakom slučaju e, moramo na, završiti te pregovore oko sporazuma o privrživanju kako bismo završili e, i isto tako jačali naše odnose. Zastupnik Bonifej, jedna minuta. Želim zahvaliti izvjetitelju Lopez Olgeraru. Ovaj sporazum o pridruživanju sa Monakom, Andorom i San Marinom je važan korak u izgradnji europskih integracija, koje danas uključuje te tri države koje su od uvijek bile dio europske povijesti, ali još uvijek su, e, izvan ovog europskog projekta. E, dakle, kako bismo ojačali suradnju, poboljšali tekst, također i zahvaljujući dijalogu e, moje stranke, znači i, stran, dijalogom socijaldemokratske stranke stranke iz eh, San Marina. Mi smo ovdje eh, dali dva amandmana koje se tiču znanstvenog istraživanja, interakcije između Europskog parlamenta i ta tri parlamenta. Također želimo uvesti određene mjere kako bismo pojačali ulaganja eh, po pitanju infrastrukture zajedničkog interesa. Osim toga moramo predvidjeti i redovita saslušanja nacionalnih delegacija tijekom čitavog trajanja pregovora u Europskom parlamentu. Bitno je da se integracija te tri države države događa na što plodni način, također i po pitanju onih tema gdje smo možda oprečnih mišljenja ili gdje imamo uzajamne zahtjeve. Dakle, što smo e, e, više ujedinjeni u današnjem svijetu, to ćemo biti svi zajedno jači. Hvala. A sada u ime EKR-a e gospodin Tenok, izvolite imate minutu i pol. Predsjedavajući, geografske, povijesne, i sve ostale veze između Europe i ovih, ove čarobne tri mini države su prestare i prevažne. I e, mislim da je tako dobro upravo za poticanje jedne fizičke praktične suradnje između tih država i Evropske unije. Sve tri su prihvatile inače euro, a dvije od njih su i članice Carinske unije. Sve tri zemlje skupa imaju ukupno 150 tisuća stanovnika. To je tri puta manje od najmanje europske članice, a to je Malta. Prema tome ugovor o asocijaciji će upravo uzeti u obzir ovu vrlo važnu neravnotežu između pregovora i njihove veličine. Jako mi je drago da ovo izvješće Aguilar ponovno poziva da se sve te stvari uzmu u obzir, te da se spoznaju problemi s kojima se suočavaju te mini države kada budu ispunjale kompletan ugovor asocijaciji, a to znači preuzimanje pogotovo našeg akija i njegova primjena. S obzirom na mali broj njihovih javnih službenika i naravno kao što, što se tiče proporcionalnosti kod e, garantiranja temeljnih sloboda. Čak i moja država je, recimo koja odlazi vrlo svjesna tog da je proporcionalnost bitna. Prema tome mislimo da mi ćemo razmišljati da ćemo biti opt-in ili opt-out varzija kod nas, ali to je kod nas sasvim drugo pitanje. Međutim, kod ove tri mini države mora se njihov zahtjev za proporcionalnošću e, smatrati vrlo razumnim jer su oni tako mali. Inače, zahvaljujemo isto izvješću izvjestitelju jer je bio jako pozitivan i u čitavom izvješću vrlo objektivan i sutra ću zglasati za izvješće. Pregu minutu. A sad u ime zeleni zastupnik Sole imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Andora, San Marino i Monako su tri europske države koje imaju povijesne, političke, socioekonomske, vrlo jasne specifičnosti koje imaju jako dobre odnose sa svojim susjednim državama, ali također e, mi kao Europska unija imamo interes u stvaranju bližih odnosa s tim zemljama. Smatramo da je ovaj sporazum prilika kako bismo poboljšali i modernizirali te e, odnose. Također je to i dobar razlog za pregovore koji bi mogli biti vrlo brzo zaključeni. E, javno mijenje u te tri države, pogotovo onim sektorima koji bi mogli imati najviše koristi od tog ovog e, sporazuma e, zapravo moraju biti e, dobro izvješteni o svim, o cijelom sadržaju tog izvještaja. Kada govorimo o Andori, moramo prepoznati važnost i jačinu te zemlje koja je u stanju promijeniti svoj gospodarski model i to je bilo hitno kako bi imala transparentan porezni sustav i koji bi bio usklađen sa europskim međunarodnim standardima u tom smislu. Upravo zato mi ćemo Eh, odaslati poruku eh, vlastima u Andori da nastave tim smjerom kojim su krenuli kako bismo uspjeli zaključiti ovaj sporazum. Sada smo poslušali eh, predstavnika klubova, sad idemo na ostale zastupnike. Gospodin Santiago Fisas, izvolite. Gospodine povjereniče, ja bih vam prvo eh, htio, ja bih prvo htio čestitati gospodinu eh, izvjestitelju na odličnom sporazumu koji je napravljen, odličnom izvješću. Ovo je sporazum koji je iznimno važno. To su države koje su iznimno male, koje se nalaze na teritoriju Europske unije i upravo zato je bitno da mogu imati koristi od unutarnjeg europskog tržišta. Također mi je posebno razlo, ra, drago zbog Andore, zato što sam predsjednik eh, grupe prijatelja između Europske unije i Knež Andore. Osim toga, želim napomenuti da je iznimno veliki trud e, vlade Andore da se usklade sa pravilima Europske unije i da više ne budu porezna oaza na europskom tlu. Osim toga, riječ je o jednoj ekonomiji koja više nije prikrivena i tajanstvena, nego zaista funkcionira na transparentan način. Riječ je o e, državi koja može biti model čitavoj e, Europi sve te tri države zbog svojih karakteristika ne mogu sudjelovati u Europskoj uniji, ne mogu biti članice, ali će zahvaljujući ovom sporazumu dostići maksimalnu moguću razinu integracije u Europsku uniju. Zahvaljujem, a sada zastupnik Asis imate riječ. Zahvaljujem. Kada govorimo o Monaku, San Marinu i Andori, riječ je o 50.000 e, tisuća europljana koji žive u tim državama i koje su ključne za stabilnost država u okolici i također koje imaju važnu ulogu u europskoj povijesti. Sa političkog i ustavnog stajališta bitno je da te zemlje budu što bliže e, samom ustroju Europske unije. S obzirom da su e, toliko ograničene po pitanju dimenzija, to je iznimno veliki izazov u ovoj globalnoj e, stvarnosti da zadrže svoj identitet i svoje gospodarske specifičnosti. To je nešto što će i tekako ojačati njihovo stajalište e, na europskom unutarnjem tržištu. To će im omogućiti da se više približe pravnoj stečevini Europske unije i također će im omogućiti da imamo jasniju razmjenu informacija s tim državama. E, osim samih e, problema naših zajednice koje smo već ranije spomenuli, dakle ja smatram da je prijedlog e, ovog izvješća iznimno dobar koji ide u smjeru stvaranja posebne skupine koja će pratiti ovaj cijeli postupak. Zahvaljujem. A sada dajem e, riječ sljedećem zastupniku u okviru spontanjanja za riječ. Eto, riječ, izvolite. Dakle, tri mini države su sljedeće na redu ugovor o asocijaciji, o pridruživanju, ali onda se ne mogu pomoći, a da ne mislim kako se to zapravo počinje svima problemi ali ako ove tri države dobivaju poseban tretman, onda moramo putiti povjereniku riječ da nema nikakvog parcijalnog ulaženja u Europsku uniju. Mora se, nema se tu izuzetaka, tu se moraju sve stvari napraviti. Ali što se tiče ovog prevremenog optina i opt auta mi pitam se kako dugo će to trajati, pogotovo što se tiče bankovnog režima ovih država. Kako dugo će se to tolerirati kad će jedan se približe jako Evropskoj uniji i kada budu stvarno pravim dijelom jedinstvenog tržišta. Moj savjet je da su te tri zapravo izvrsne mikrodržave, da se na njih treba paziti, jer pazite, tu Batman dolazi upravo. Musa, Zastupnik Tremosa, izvolite imate jednu minutu. Puno hvala. Znači, ja bih htio samo ovom izlaganju zahvaliti izvjestitelju uh, eh, Alopesu Aguilaru, izvjestiteljima u Sijeni i također gospodinu eh, Visasu Fisasu koji su napravili ogroman posao. Znači, ja živim na području koje, je, koje se nalazi blizu Andore. Andora je u proteklih nekoliko godina proživjela nevjerojatnu transformaciju, a nisu imali laganu povijest. I upravo zato je pohvalan ovaj sporazum koji ćemo, evo sutra, e, nadamo se izglasati. E, I zapravo želim još jednom zahvaliti svima koji su posvetili svoju pozornost kako bismo uspjeli ovaj sporazum temeljiti na dobrim praksama i kao što je rekao već moj kolega Jordi Soler, e, želimo samo izraziti zahvalnost e, i zahtijevati zapravo da se možemo pobrinuti da te tri države i dalje budu u još bližem odnosu s Europskom unijom kako bi slijedili dobre prakse funkcioniranja Europske unije. Puno hvala. Zahvaljujem. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala lijepo, predsjedavajući Monako, Andora i San Marino to su tri mini države koje su bile poznate i još uvijek su poznate kao porezni rajevi, oaze prave regije u kojima velike multinacionalne koncerni osnivaju sjedišta ili filijale ili jednostavno se tamo prijavljuju, svoje ljude šalju i porezno se prijavljuju između ostalog. Međutim, sad se polazi od toga da će se to sve ukinuti i promijeniti nakon ovog ugovora o pridruživanju. Ali mislim da će biti dosta problematično kad te države, ako budu naravno, počeli provoditi propise Europske unije, postanu transparentne, onda će morat prestati biti porezna oaza ali onda se pitam da li neko u Monaku doista može nametnuti da se sporovi rješavaju pred međunarodnim arbitražama. A zatim što se događa sa recimo stanovitim pravima i diskriminacijom žena? Što se tiče recimo onda sa pravom skrbništva za djecu u miješanim brakovima, ali u a onda me najviše zanima kako će izbjegavati porez kako će izgledati otkrivanje bankovnih tajni, e, sprečavanje izbjegavanja poreza i svega ostalog. Prema tome mislim da u ime, ni u ime fleksibilnosti ne smijemo te prakse više tolerirati. Grazie, Zastupnik Farija, zadnja javljenje za riječ. Zahvaljujem. Evo, ja bih htio čestitati kolegi Fisasu na ovom e, angažmanu. I htio bih reći da je za Europsku uniju da su ove tri države, Monako, Andoru i San Marino, iznimno bitni zato što oni dijele s njom zajedničku povijest i zajedničke izjave. Dakle, one govore službeni jezik Europske unije, dijele e, valutu također. One su kao znači e, države koje su vrlo bliske Europskoj uniji imaju jako puno sličnosti s nama. Od 1990. godine Andora je potpisana trgovinski i carinski sporazum sa Europskom unijom koji je još uvijek na snazi. E, uzimajući u obzir tu blizinu Europske unije i nužnost da se usklade što više sa pravnom stečevinom Europske unije, ove države koje imaju specifičnu financijsku situaciju u borbi protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma zahtijevaju približavanje Europskoj uniji i njihove pravne stečevini. Upravo zato se želi pojačati ovaj postupak integracije prema Europskoj uniji kako bi se povećala globalna konkurentnost Europe u obrazovnom i ekonomskom smislu. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku povjereniku na da date odgovor na komentare koje ste čuli. Izvolite. Eh, štovani zastupnici. Usvajanje preporuka bilo bi vrlo korisno i došlo bi u pravi čas. Želim zahvaliti svim zastupnicima na vašim intervencijama, komentarima i prijedlozima koje ste iznijeli danas, ali i odboru AFET 21. Eh, siječnja. Zahvalan sam zbog političku potporu parlamenta na, za brzo zaključenje ovog ugovora sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana. Zahvaljujem povjereniku Mimici i sada dajem eh, izvjetitelju riječ Lopezu Aguilaru, izvolite. Zahvaljujem, dragi predsjedatelju. Dakle, e, u ovom izlaganju bi se htio zahvaliti i reći da sam zaista pod dojmom zbog e, znači, dobrog razuma od odmjerenih i konstruktivnih komentara koji su došli iz različitih klubova zastupnika. Dakle, ono što mi se ovdje svidjelo, a to je zapravo zajednički pogled na te tri države koje jesu dio Europe, ali također i dio europske povijesti i europskih vrijednosti. I u ovom zaključnom izlaganju htio bih samo iskoristiti priliku da kažem da je riječ ovdje o pokretanju zajedničke političke deklaracije između Europske unije i ove tri male države na isti način kao što danas ovdje ocjenjujemo izvješće o preporukama e, ovog postupka koji je u tijeku kako bismo ga pojačali, kako bismo ga potaknuli i kako bismo ga priveli kraju uspješno tako da uzmemo u obzir specifičnosti svake pojedine od te tri zemlje. E, to zapravo neka e, vježbanje pedagogije zato što je riječ o tri demokratske države, ali sam ipak čuo neke kritike koje zaista mogu biti apsolutno eh, se na njih može odgovoriti tako da im kažemo da je u drugim državama članicama Europske unije postojala slična situacija po pitanju poreznih oaza i slično. Dakle, ono što mi želimo napraviti, a to je da izmijenimo sve te eh, mane kroz veliki projekt sporazum o pridruživanju što je zapravo projekt interakcije i integracije u Europsku uniju. I također moram sada još i odati jedno priznanje, a to je da moramo priznati e, njihov trud oko usklađivanja pravnih sustava kako bi se približili pravnoj stečevini i kako bismo došli do pozitivnog zaključka u ovom sporazumu o pridruživanju za koje se nadam i prema onome što sam uspio ovdje čuti, nadam se da će to uskoro postati naša stvarnost. Hvala svima. Eh. Zahvaljujem eh, zastupniku Lopesu Aguilaru, čestitam vam na eh, radu, zatvaram raspravu, a glasovanje će biti održano sutra. Je li stigao izvjestitelj za sljedeću točku? Dobro. Imamo na dnevnom redu izvješće zastupnika Lokegarda koji evo stiže brzim korakom u dvoranu o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Sada dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. E to je zato što se nešto i u Londonu dogodilo. Biću vrlo kratak. Dragi povjereniče, dragi kolege, ovo je jedan vrlo, vrlo važan trenutak za nas u parlamentu kao i za više od 18 milijuna europskih građana koji pa sad tu za koje mi zapravo potvrđujemo upravo ovaj dio zakonodavstva kako bi im omogućili pristupačnost e, proizvoda i usluga. Naime, bez obzira kakve imali vi hendikepe, invaliditete ili bilo što sljedeće bili spriječeni, vi ćete imati pravo kao i svaki drugi potrošač koristiti i doći do usluga kompjuterskih i ostalih u hitnim situacijama moći ćete okrenuti 112 broj i puno ćete pomoć dobiti, moći ćete imati lakši pristup recimo automatima za dizanje novaca i tako dalje. Dakle, to su stvari koje su nama svima potpuno normalne, ali nisu uopće bile normalne ljudima koji imaju neki invaliditet i objektivne probleme. I godinama smo čekali da se to i propisima riješi, i da se to, e, i tu sam jako, jako i osobno ponosan na ovo što se događa. Mislim da su teški pregovori prethodili, dugo su trajali, ali sada sam jako ponosan na rezultat koji imamo. Što će se još dogoditi konkretno? Da će ovaj broj 112 i recimo ovi svi dijelovi u konzolama za bankomate i ostalo ili recimo sve ostalo što je napravljeno u metrojima, bilo gdje na kolodorima i tako dalje, na svim tim mjestima servisnim gdje se trebaju predvidjeti dodatni e, mogućnosti za ljude s invaliditetom. E, to će se sada provesti, a za to će naravno smo morali se oslanjati na zemlje članice da to provedu u svojim okvirima uz pomoć jasno privrede. Mi smo razmišljali o tome da li bi uveli neke zajedničke tehničke standarde, međutim nismo za sada jer sve korporacije i kompanije i proizvođači koji rade tu opremu će sami razviti svoje tehničke standarde. A osim toga morali smo i puno izuzeća e, tolerirati jer nisu sve zemlje još u stanju sve provesti. Naravno, ništa nije savršeno i nama je jako žao da neke stvari nisu uopće uključene, a ljudi su se nadali da ćemo više toga uključiti u ovaj propis. Međutim, kao izvjestitelj izvjestitelj vam moram reći objektivno da kako bi dobili barem nešto od onih dobrih stvari morali smo puno kompromisa sklopiti, ali nismo sve izgubili. Mi smo postigli veliki napredak i nećemo ga sada više e, izgubiti toj ruku, to je onaj minimum koji imamo za budućnost i kasnije ćemo napredovati. A sad se nadam da će i komisija za nekoliko godina napraviti jednu široku reviziju i preispitivanje da vidi dokle su zemlje članice došle sa tom provedbom. Gospodin Kosa na minutu i pol u ime socijal, e, odbora za zapošljavanje. Izvolite. Hvala lijepo. Dugi put vodio nas je do ovde. 2009. sam bio prvi zastupnik u Europskom parlamentu koji je o tom govorio i koji je gluh. 2011 je usvojen paket za ljude sa invaliditetom i stanovitim ograničenjima i zatim je zauzeta i strategija je usvojena za takve ljude s invaliditetom za razdoblje do 2020. godine. Ja sam već e, molio i u svom izvješćima do sada komisiju da pomogne ljudima sa e, invaliditetom i pritom sam uvijek naglašavao da je zahtjev za pristupačnosti proizvoda i usluga na europskoj razini jako bitan e, zahtjev i da bi ga za njegovo provođenje, kako bi ga mogli realizirati, moramo prije toga odrediti okvire prvo dati zakonske okvire pa onda raditi na aktu. Nismo nekoliko godina ništa mogli, međutim 2012. komisija počela pripremati taj akt pravni i nakon nekoliko godina, prvo tri godine pa kasnije još duljih, e, dulje pripreme mogu sada samo primijetiti da je jako dobro izbalansiran tekst nastao kako i za socijalnu integraciju ljudi s invaliditetom, a tako i s druge strane pozitivan i uravnotežen tekst za društvo u cijelosti. Ehm, sad se bliži kraj ovog saziva parlamenta i opće ovog mandata i parlamenta i komisije, stoga smo morali ubrzano raditi. Bio sam ganut, ali istodobno i vrlo ponosan. I želio bih u ime svih ljudi sa invaliditetom ovdje izraziti s veliku zahvalnost i molim vas da nastavite ovim putem i u budućnosti. Ono što sada još nismo mogli postići, postići ćemo sutra. I to samo ako budemo zajedno radili i zajedno se angažirali. A osim toga želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom velikom angažmanu. Nasto je jedan odličan tekst koji bih jako rado podržao sada.